Hvala vam. Ovaj Europski parlament radi u okviru različitih političkih stavova i svaki politički stav ima jednako pravo kada se radi o iznalaženju zajedničkog rješenja i mislim da niko nema pravo reći da, da netko koji ima određena politička uvjerenja nema pravo sudovati u zajedničkom naporu. Ali u svakom slučaju želim zahvaliti zastupnicima na njihovim pitanjima i kandidatu za povjerenika gospodinu Moskovisiju na njegovim odgovorima. A sada vas pozivam, gospodine Moskvisi, da održite jedno kratko završno izlaganje u roku od pet minuta prije nego što možemo zaključiti sastanak. Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici, hvala vam na ovoj razmjeni mišljenja. Ovo je bilo bez ikakvih uspaka, iskreno, izravno, zahtjevno i želim eh, istovremeno zahvaliti svim prevoditeljima koji su nam omogućili da svi govorimo o svom jeziku. Ja sam ovdje iskreno stupa bez ikakvih rezervi. Nadam se da ćete da ste mogli uvjeri, vidjeti koja je moja uvjerenost europejca i želja da sudjelujem u ovom radu. I za kraj želim samo iznijeti nekoliko uvjerenja koji će voditi u narednih pet godina moj rad zajedno s vama, ukoliko vi to odlučite. Kao prvo, u, kao europski povjerenik e, imam obvezu objektivnosti i nepristranosti i ono što će me voditi jeste opći europski interes. Europska unija je duh, model koji, kao što reče Jacques Delors, povezuje um, analitički duh i socijalnu analizu. I moj cilj jeste da živi, zaživi i uspije ovaj europski duh. Ono što ćemo voditi jesu zajednička pravila. Kao povjerenik djelovat ću u skladu s pravilima koje je zajedno s vama odredio predsjednik eh, Jean-Claude Juncker i ciljevi su jasni, ojačati gospodarski rast kontinenta, naposek investicijama, zapošljavanje, smanjenje nejednakosti, borba protiv poraznih prevare utaje, borba protiv trastova, zaštititi osobito zahvaljujući carini e, naš sugrađan od problema globalizacije. Prioriteti Jean-Claude Junckera bit će moji prioriteti. U svojstvu europskog povjerenika vodit će me kolegijalnost i nova organizacija koju je definirao Jean-Claude Juncker mi odgovara u potpunosti. Ona ne stvara nikakvu hjerarhizaciju skrbništvo jednih na drugih, već organizira transferzalno e, ulogu za potpredsjednik i sve on nam daje ulogu, obvezu suradnje i na taj način u okviru kolektiva želim surađivati s kolegama, povjernicima ili potpredsjednicama i prvenstveno sa dva potpredsjednika Valdisom Dombrovskisem i e, i to kažem savršeno jasno, između nas trojice neće biti nikakve umjetne konkurencije, neće biti nikakve birokratske konkurencije, neće biti nikakvih političkih razlika kojima ćemo dopustiti da e, izvoju pobjedu. Jer ukoliko to sve ne prevaziđemo, onda će to biti čisti trošak energije i vremena, e, a naš posao je da ojačamo europsko gospodarstvo i to nam neće omogućiti da ostvarimo rezultate koje sam spomenuo ukratko. Mi trebamo i hoćemo biti jedinstven tim koji će raditi za ostvarenje istih ciljeva. Ja sam se obvezao za to, razgovarao sam i s njima i znam da je to duh kojem oni žele raditi. I konačno kao europski povjerenik želim u bliskoj suradnji raditi sa Europskim parlamentom i prvenstveno sa zastupnicima iz vaših odbora. I vjerujte, ovdje se ne radi o pustim riječima, ovo je pravo uvjerenje. Prije 20 godina, točno prije 20 godina, po prvi put sam zasjedao u ovom Europskom parlamentu i tijekom iskustava vidio sam kako, se, kako raste, kako se mijenja i kako je stvarno postao pravi su zakonodavac, predstavnik, pravi predstavnik europskih naroda. Vi ste predstavnici europskih naroda, komisija predstavlja interese, a vi ste taj legitimitet naših sugrađana i zajedno možemo se iznijeti sa izazovima koji predstoje pred nama narednih pet godina. Evo, to je ono što sam vam htio reći, odgovorio sam na vaša pitanja, neka su bila dosta teška, ja sam izravno odgovorio. Slušat ću vas, spreman sam na dijalog da napreduje zajedno s nama europska ideja i nadam se da ćemo, morat ćemo ostvariti ciljeve i mi ćemo na osnovu tih ciljeva biti e, ocjenjivani i vi i mi i komisija i ja. Dame i gospodo, postati europski povjerenik, e, ovo je bilo dosta emotivno, demotivno saslušanje za mene, to je bila velika čast, ovo je vjerojatno vrhunac moje karijere i mojih europskih e, dužnosti, ali prije svega želim vam reći da je to velika odgovornost kojom jako ozbiljno pristupam s velikim uvjerenjima i situacija je ozbiljna, zahtjeva veliku ozbiljnost i nadam se da sam vas uspio uvjeriti u snagu mog iskustva, u moj angažman, moju neovisnost i namjeru da s vama zajedno brisku surađujem. Hvala vam na ova tri sata koja smo zajedno proveli. I would like to thank you Želim zahvaliti kandidatu za povjernika što ste došli danas na ovo saslušanje i na vašoj e, želji da stupite u ovu e, bogatu i plodnu raspravu. Sada prema pravilima sastanak koordinatora bit će održan iza zatvornih vrata kako bismo ocijenili današnje saslušanje od 1 do 2 i 30 danas. Zaključujemo sasnak.